predstavnice o situaciji u Saudijskoj Arabiji i Iranu. Dajem vam riječ. Hvala vam lijepa. Prije nego što pređem u detalje ove teme, želim nešto više reći o što se dogodilo u Beću u subotu. Šest mjeseci nakon postizanja sporazuma s Iranom u njihovom nuklearnom programu. Iran je ispunio obaveze oko kojih smo se složili. Dakle, u sazivu 3 plus 3, nešto čime se ja koordinirala i nastavit ću to činiti kako bi se ispoštovao sporazum i on i sve podsjetiti da i prije šest mjeseci mnogo ljudi bilo skeptično kada je riječ o primjeni ovog sporazuma. Oni su naime vjerovali da Iran ne bi ispunio svoje obaveze. Dakle, ovaj nuklearni sporazum, nuklearni pregovori. Jako smo zadovoljni što smo spriječili širenje nuklearnog naoružanja, pa i čak mogućnost sukoba u regiji. Dakle, to je prvi razlog za zadovoljstvo, međutim, postoji još jedan element, on je povezan sa činjenicom da multilateralizam može dakle biti učinkovit vezano uz prethodnu raspravu. Ne samo da može djelovati, već može utjecati i na provedbu. Dakle, u ovom razdoblju to je također znak nade. Sada ću preći na temu naše rasprave, ali vjerujem da je ovo bilo povezano. Imamo tu još dva elementa koje nam daju nadu, dakle, razvoj odnosa Irana sa ostatkom svijeta, počevši od Europe, to je pozitivna stvar i za nas Evropljane, kako bismo se uključili u suradnju sa Iranom u raznim sektorima. I konačno, možda je najvažnija stvar, ovaj sporazum bi mogao otvoriti put nove vrsti odnosa u regiji i tu sada dolazim do večerašnje teme. Uspjeli smo, dakle, nakon pregovora koji su trajali 13 godina, uspona padova, pa kako sam rekla mnogo skepticizma, uspjeli smo doći dakle, do povijesnog rezultata i sada mislim da moramo razmotriti mogućnost razvoja drugačije vrste suradnje u regiji. Nismo naivni, jako dobro znamo da to neće biti lako, i da se neće dogoditi preko noći. Susrećemo se sa preprekama, nazadovanjem, želja Irana da sudjeluje u regionalnim pitanjima je nešto što će se trebati tek testirati, ali ovo situacija je korak unaprijed u odnosu na prošlost. Dakle, test će biti i provedba sporazuma koji su potpisali. Ali sjetite se situacije od prije godinu dana. Mnogi nisu vjerovali da, bi, da ćemo uspjeti postići snažan sporazum sa Iranom. I ukoliko nastavimo naporno raditi i zajedno ujedinjeni kao evropljani sa ostatkom međunarodne zajednice, mislim da ćemo nastaviti iznenađivati skeptike. Dijalog među regionalnim snagama, počeši sa Saudijskom Arabijom i Iranom, to je jedini izlaz iz trenutne situacije u tom dijelu svijeta. Borba za regionalnu hegemoniju povezana sa etničkim napetostima, potom terorističke skupine poput eh, Daesha žele regiju dodatno baciti u kaos i pritom razviti vlastitu moć. Međunarodne rasprave između Saudijske Arabije i Irana također doprinose retorici vjerskog rata koju čujemo u toj regiji. Novi sukobi mogu blokirati razvoj, pozitivan razvoj situacije u Siriji, ali vidimo što se dogodilo u Jemenu, nećemo sada o tome razgovarati, ali mislim da ćemo o tome razgovarati sutra. Ono može destabilizirati Irak, Libanon, dakle dvije zemlje u regiji koje su bile izložene sektaškoj napetosti. Potom to može utjecati na čitave muslimanske zajednice diljem svijeta od Azije pa sve do Afrike, u Sahelu i na rogu Afrike. Bilateralne napetosti mogu na taj način potaknuti još više sukoba u regiji, mogu spriječiti neke političke procese, dakle uopće njihov početak ili njihov ishod i mogu dovesti do rata. Zato pokušavamo dakle deeskalirati ove tenzije koordinirajući se međusobno kao evropljani, kao zemlje članice. Šaljemo svi istu poruku i to zajednički, zajedno sa našim međunarodnim partnerima od SAD-a, pa sve do uh, ministra vanjskih poslova Indonezije. S njim sam se čula neposredno prije odlaska u Teheran i Saudijsku Arabiju prije nekoliko dana, dakle pokušavajući uh, pridonijeti deskalaciji sukoba. On pokazuje koliko je ovo pitanje važno na barem tri, odnosno četiri kontinenta. Potencijalno ovo bi moglo dovesti do sukoba diljem svijeta. Kao što znate, mi smo odmah reagirali 2. siječnja na egzekucije saudijskih vlasti koji su smaknuli šitskog e, vjerskog vođu i druge vjerske vođe. Oni su bili osuđeni na osnovu optužbi za terorizam i povezanošću sa Al-Kaidom. Kao što sam već izjavila, koju sam izdala u izjavi iz tog dana, ta smrtna kazna ne može biti učinkovit način, učinkovit odgovor na zločin i terorizam. Europska unija se e, protivi smrtnoj kazni u bilo kojim okolnostima i, nastoj, i to ćemo nastaviti zagovarati, dakle nastavit ćemo zagovarati ukidanje smrtne kazne. To se takako odnosi na Iran. Zabrinjava situacija s ljudskim pravima u toj zemlji i to su poruke koje sam prenijela ne samo vanjskom ministru Saudijske Arabije, već i onom Irana s kojim sam razgovarala u tom razdoblju. Dakle, situacija sa šejkom Nimrom al-Nimrom tiče se i slobode izražavanja i poštovanja temeljnih e, ljudskih i političkih prava. To se, u, to se svakako mora zaštititi i unutar borbe protiv terorizma. Odmah smo zauzeli stajalište i na reakcije koje su se dogodile u Iranu, zato što ništa ne može opravdati napade na veleposlanstva ili na konzulate, kao što je bio slučaj sa saudijskim veleposlanstvom u Iranu. kontakti sa e, oba ministra, u njima su traju od tog dana, ja sam ih podsjetila na njihove međunarodne obaveze, ali i istaknula da moraju osigurati zaštitu diplomatskih zgrada. U telefonskim razgovorima koje sam s njima obavila, jer smo se, kao što znate, susrela sam se s njima tijekom vikenda, ali glavna poruka koju sam poslala jest da se pokuša upravljati ovom bilateralnom tenzijom, da se spriječi mogućnost preljevanja sukoba u regiji i da se sačuvaju naši napori u izgradnji mira u Siriji i Jemenu kako bi se izbjegla dakle daljnja destabilizacija te e, regije. Ja sam s njihove strane dočula argumente da je potrebno pronaći načine kako bi se ovaj proces sačuvao. Upravo smo razgovarali o Siriji, o tamošnjem procesu, dakle moramo imati podršku svih regionalnih dionika kako bismo imali neke šanse za uspjeh. Iz istog razloga, početkom godine sam razgovarala o mogućnosti dakle pogoršanja situacije i naš poseban izaslanik je tu sudjelovao, dakle predstavnici Arapske lige, ministri mnobrojnih arapskih i afričkih zemalja te neki kolege iz Azije. Mi koordiniramo svoje poruke i djelovanje, dakle prije svega mi Europljani međusobno potom i sa našim kolegama iz ostatka svijeta. Moramo pronaći, ono se spregovarati rješenje za trenutnu situaciju na Bliskom istoku. To je u interesu svih. Dugoročni rat može samo pomoći namjerama terorista, može dovesti do daljnjeg širenja nestabilnosti. I to smo jako, toga smo jako dobro svjesni. Ovo nije igra nulte sume. To je također jedna od poruka koje smo poslali s našim saudijskim i iranskim kolegama. Koliko ne dođe do smirivanja situacije, svi će biti na gubitku. Nema jednog mjesta u regiji koji može imati koristi od ovih napetosti. Jedina alternativa rješenju u kojem svi pobjeđuju, dakle koje mogu pronaći svoj interes, jest da kaos i daljni kaos. Bili su potrebni mjeseci da okupimo sve regionalne sile za pregovarački stol. To vrijedi za Siriju, za Libiju. Danas smo čuli ohrabrujuće vijesti. Konačno su se međunarodni dionici ujedinili u tom procesu. I to bi se moglo učiniti. I za Siriju ne smijemo gubiti ovaj pozitivan trend i ne možemo ih izložiti dakle, tenzijama. One moraju biti ograničene na bilateralnu razinu. Europska unija će nastaviti činiti sve što može na promociji dijaloga, borbi protiv terorizma. To je zato što smo sami izvukli neke pouke. To sam rekla tijekom rasprave o Kolumbiji. To je naša lekcija. Samo regionalna suradnja donosi prosperitet i mir. To smo i sami naučili tijekom zadnjih 60 godina. Samo regionalno razumijevanje i suradnja mogu uspjeti, mm, mogu donijeti mir. Dakle, to je naš način rada. Dakle, regionalna suradnja, a ne konfrontacija ili konkurencija mogu dovesti do koristi za sve. I to posebno vrijedi za Bliski istok. Hvala lijepa. Sada prelazimo na u ime klubova. Prvi ima riječ zastupnik Preda. Hvala lijepa, gospođo visoka predstavnice. Tenzije između Irana i Saudijske Arabije dostigli su novi vrhunac. Saudijska Arabija neki njeni saveznici prekinuli su diplomatske veze sa Teheranom početkom ove godine, a sve nakon e, prosvjeda protiv egzekucija u Saudijskoj Arabiji. To je došlo do napada na Saudijsku veleposlanstvo u Iranu. Osuda na smrt 47 e, ljudi, uključujući šejka Al-Nimru, je najveća masovna egzekucija u toj zemlji od 1980. Podsjećam da mi osuđujemo smrtnu kaznu, kao što je rekla sama visoka predstavnica, zato se moramo nastaviti zalagati. Ne smijemo zaboraviti da situacija u Iranu također nije dobra. Prošle godine kada smo registrirali ovaj novi napredak vezan uz nuklearne pregovore, oni su osudili više od tisuću ljudi na smrt. I upravo iz ovog razloga mi je važno da smo u ovu temu uključili i Iran, zato što je e, prvotni prijedlog kolege sa ljevice bio da se govori isključivo o situaciji u Saudijskoj Arabiji, da se kritizira samo tu zemlju. Ja pak e, mislim da se nalazimo pred novom fazom konfrontacija sunita i šita i možda ne možemo razumjeti političku snagu ove vjerske podjele. Trebali bismo jako ozbiljno shvatiti ovo što je rekla visoka predstavnica, dakle ovu mogućnost smirivanja sukoba, a to je sukob, koji će nas se ticati tijekom idućih godina. Hvala, zastupnik Howitt. Hvala lijepa. Večeras pozdravljamo provedbu zajedničkog akcijskog plana. Visoka predstavnica ima potporu parlamenta u svom daljem razvoju suradnje sa Iranom. Trebamo deeskalirati napetosti u toj regiji. Evropa zato ima zajednički interes u radnje. dakle sa Rijadom i Teheranom. Moramo riješiti taj sukob i boriti se protiv terorizma. Međutim, imamo i zajedničke razlike kada je riječ o ovim zemljama, dakle demokratski standardi, smrtna kazna, pravosuđe, restrikcije vezane uz žene. Također moramo početi govoriti o ograničavanju financijskih sredstava. Obje zemlje podupiru ekstremističke skupine. Ponovo postavljam pitanje eh, gospođi Mogherini koje su ograničenja ljudskih prava uključena u protuterorističko e, djelovanje u toj regiji. To se pitanje prije svega odnosi na političke disidente. Potom pravno mišljenje, dakle gađanje civilnih ciljeva u Jemenu samo pokazuje da se krši etički kodeks Europske unije da da smo dokinuli nuklearnu utrku u naoružanju u toj regiji, a sada je potrebno uvesti ograničenja na konvencionalno oružje. U mnogim zemljama suniti i šiti miroljubivo žive, moramo poštovati e, vjerske razlike u islamu koje postoje već stoljećima, moramo tražiti političku suradnju e, među tim grupama koje je potrebno za e, pozitivan razvoj situacije. Obje ove zemlje imaju mora igrati pozitivnu ulogu u ovom procesu. Obje mogu biti dio nove sigurnosne strukture na Bliskom istoku i svaka može biti partner Evropske unije. dok drugi režu diplomatske veze, mi ih trebamo intenzivirati. Hvala, zastupnik Belder. Hvala, gospođo predsjednice. Budimo trezni niti Mahabijsko kraljevstvo u Saudijskoj Arabiji, niti u islamskom državi Iran, niti jedni i drugi ne doprinose hitnoj humanitarnoj situaciji na Srednjem i Jedni i drugi se bore protiv e, islamske države iz različitih e, pobuda. Islamska država e, imala je za cilj i naš kontinent, Europu. Džihadisti imaju jako dobre međunarodne mreže na raspolaganju. Zapad mora poboljšati svoju suradnju sa Saudijskom Arabijom ako se želimo djelotvorno boriti protiv islamske države. E, Europa se sada približava Iranu, a to postavlja prijetnju našoj zajedničkoj borbi protiv džihadizma sa Saudijskom Arabijom. Gospođa Bešera Basterešea. Hvala predsjednice, potpredsjednice, gospođo Magadini. Novinari i blogeri bili su žrtve e, nekažnjavanja, diskriminacije, mučenja i strašnog kaznenog progona. Dakle, razlike između Saudijske Arabije i Iran, ona u određenom smislu nisu tako e, velike. Imamo tu i drugih sličnih e, pitanja. Moć nafte, e, prodaja oružja Saudijske Arabije na crno, smanjenje cijene nafte i tako dalje, stvorilo je tešku situaciju za Saudijsku Arabiju. Iran je sada ostavio svoj nuklearni e, program, ali to ne može biti izgovor da se mi samo zavalimo i ne brinemo o pitanjima ljudskih prava. Moramo e, iskoristiti naš utjecaj tako da Iran poštuje međunarodne konvencije, isto je točno i za Saudijsku Arabiju. Naglašavanje ljudskih prava, e, zajednički rad sa Iranom, e, potpisuju se ugovori, poslovni ugovori, ali do koje mjere smo uklonili povredu ljudskih prava u Iranu? Govorimo i o tome da je poslano ništo tamo su žene koje su koje sustav totalno stavio na stranu koje su građani drugog reda. Dakle, apsolutno je potrebno poduzeti mjere i provesti rezoluciju njih naroda u Iranu. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice, gospođo Magarini. E, oni koji izvoze naftu svijetu e, izvršili su egzekuciju barem 2200 ljudi koji nisu imali e, propisnu odboru, potpis, prisiljavali su ih da potpisuju dokumente koje uopće nisu razumjeli. te egzekucije su se povećale od kad je kralj Saman došao na prijestelje. Sada imamo problem. Predugo je Europska unija e, smatrala Savjetsku Arabiju najdražim saveznikom u e, regiji zbog, e, zbog dila koje su poslale španjolske, njemačke, francuske, engleske firme platili su povrede ljudskih prava e, e, upravo tim e, načinom uključujući i europske medije Saudijska Arabija pristupila je Komisiji za ljudska prava zbog podrške Ujedinjene kraljevine. S tim egzekucijama Evropske naftne e, firme zapravo e, e, napreduju tamo te regije. Evo, žrtvovanje tih ljudi, gledanje na drugu stranu, to je jedna mogućnost ili stvarno rješavanje pitanja ljudskih prava, iako vas to košta nekoliko ugovora u Iranu i Saudijskoj Arabiji. Predsjedniče, hvala. Hvala gospođo Modrini. jako ste dobro došla kao i uvijek u parlamentu, e, spomenut ću Iran samo e, tako što ću reći da pozdravljam napredak, veselim se što ćemo pozdraviti povratak Irana e, i u naše krugove čestitamo vam e, na e, tom naporima do sada i nastavite s njime ali brine nas e, napredak sa Teheranom vidimo Saudijsku Arabiju koja nazaduje vidimo depresiju kod kuće proračunsku krizu u kraljevini strašne vojne intervencije u bliskom susjedstvu osobito što se tiče Jemena Države članice Europske unije različito surađuju sa e, Saudijskom Arabijom. Mi, e, moja zemlja, e, prodaje jako velike količine oružja koje se koriste u Jemenu. To je kritizirao Santiago i optužuje nas da Ujedinjena kraljevina E, e, ostavlja dojam e, da se ti dilovi sa oružjem zapravo da se njima obijaju dječji životi. Dakle, imam vrlo konkretno pitanje. Sutra ću vam pisati. Mislim da postoji značan stupanj zanemarivanja zakonitosti u našim ugovorima kojima prodajemo oružje Iranu E, jeste li ocijenili, e, postali zakonito s tim dilemima, ako niste možda biste trebali. Gospodin Castaldo, hvala. E, hvala vam. Svi su sugovornici jednaki ili neki su jednaki. Naročito ako imaju velike rezerve nafte i brojne i milijarde spremne za investicije. Upravo to govori puno o toleranciji čitavog zapada kada je riječ o kršenju ljudskih prava, kršenju civilnih i političkih sloboda ekstremizma i krvavih ratova putem posrednika u toj regiji. Sve to potiho. I sada ovih 47 osuda na smrt, to je dovelo do velike eskalacije. Kako sada to tumačiti? To pokazuju li se mišići kući Sauda, Žele li se povećati cijena nafte ili prisiliti saveznike da odaberu stranu, utječući tako i na američku izbornu kampanju, gurajući određene kandidate kako bi je sada izašao iz nuklearnog sporazuma. To su pitanja bez odgovora. Jedina sigurnost je da je za nas, e, da, mi uvijek tražimo od naših saveznika da nas podupru u borbi protiv e, terorizma, tražimo dosljednost kada je riječ o našim vrijednostima, kada je riječ o smrtnoj kazni, tražimo da e, zemlje članice prekinu priljev oružja, tu je Saudijska Arabija najveći uvoznik u suprotnosti snijega sa krv žrtava u tom podijelu svijeta pašće i na zvijezdice na našoj zastavi. Hvala lijepo, zastupnik Weidenholzer. Gospodin Weidenholzer, hvala eh, gospođo predsjednice. Sukob između Saudijske Arabije i Irana eh, opasan je jer može prijeći u vruću fazu i možemo gledati što se eh, dogodilo u Jemenu kao primjer. to će dovesti do posljedica za cijelu e, regiju sa e, e, nepovratnim destruktivnim rezultatom za cijeli srednji istok, dakle postoji opasnost da bi se to moglo dogoditi, ali jako pozdravljam pregovore i pozitivni rezultat u pogledu nuklearnih pregovora sa Iranom. Moramo ići naprijed tako da imamo zemlje u regiji koje su stabilne. Moramo pod svaku cijenu e, e, izbjeći da se u regiji razvijaju propale države i naravno moramo raditi protiv elemenata koji mogu stvoriti destabilizaciju kao daš. Stabilnost je se postiže samo kroz demokraciju i e, vladavinu prava. Ispari u Iranu pokazat će je li Iran na pravom putu. Saudijska Arabija, nažalost, jako je daleko od takve vrste razvoja događaja. Kao što smo vidjeli u zadnjem razvoju tih događaja, naravno ne možemo odlučiti ili nije nam jasno kojim putem će krenuti Saudijska Arabija, ali se moramo pripremiti i ograničiti Saudijsku Arabiju kako Hvala lijepa. Ciljevi naše politike moraju biti osiguranje poštovanje, mir i poštovanje ljudskih prava na Srednjem istoku. To su pitanja koja su nam vrlo važne u Europi, jer iz Sirije i cijelog tog područja vidjeli smo dolazak najvećeg broja izbjeglica k nama. Mislimo da ljudska prava u Saudijskoj Arabiji i u Iranu se krše i obje zemlje sudjeluju u ratovima ne samo u odnosu na Jemen nego neizravno kroz financijske doprinose sudjeluju i u Siriji i u Iraku a sada kao Evropska unija imamo priliku e, mogućnosti Saudijska Arabija e, se e, miče smjeru Europe od Sjedinjenih država isto i vidimo sličnu korisnu situaciju u Iranu i zato ćemo moći ostvariti svoje ciljeve o e, kojima govorimo mir, a to znači e, zaustavljanje sudjelovanja tim ratovima, drugo osiguranje ljudskih prava i treće moramo prestati izvoziti oružje u te zemlje. Hvala. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospođo potpredsjednice, visoka povjerenice, došlo je do eskalacije napetosti između e, tih zemalja i on to jako zabrinjava. To je problem za cijelu regiju koja je već pogođena takvim pitanjima. Jedina mogućnost za izlazak iz krize je da Europska unija da svoj doprinos E, mm, da se te dvije strane e, dovedu zajedno na pregovore. Bečki proces za Siriju ne treba biti kompromitiran, e, ta regija više ne bi trebala biti područje sukoba između sunita i šita. Europska unija može pragmatično postupati kada se radi o postupanju sa te dvije strane kako bi se izbjegao sukob. Gospodin Cop Cofoli. Hvala vam. E, nuklearni sporazum je promijenio odnos snaga u tom dijelu svijeta. Zatvorenost sad njihovo savezništvo sa Saudicima, to su bili glavni elementi njihove politike na Bliskom istoku. Iako se isključuje mogućnost rata između Irana i Saudijske e, Arabije, u toj regiji zbog izraelsko-palestinskog pitanja rivalstvo između, između Saudijaca i Iranaca, Sunita i bit će sve jače. Europska unija ovdje odigrala važnu ulogu u pregovorima o nuklearnom programu Irana na čelu sa visokom predstavnicom Mogherini, koju još jednom želimo zahvaliti. Ovaj sporazum da nam predstavlja jedan od, ma, jedan od malobrojnih znakova nade treba biti prvi korak ka širem dijalogu sa Iranom koji će obuhvatiti i regionalne teme, odnose sa Sirijom, Jemenom, Libanonom, Irakom, Afganistanom, a što dovodi u pitanje o posebno djelovanje Saudijske Arabije. Moramo prevenirati terorizam, stabilizirati regiju, prevenirati izbjegličke tokove. Ne smijemo dozvoliti da provokacije bilo koje strane dovedu u pitanje potragu za mirom u Siriji. Moramo e, naglasiti svoje protivljenje smrtnoj kazni. Sve to zahtjeva još više ujedinjene Europe, više Europe i više ujedinjenja. Hvala. Gospodin egzekucija e, velikog broja ljudi neodgovorna je provokacija koja može dovesti do eskalacije regionalnih napetosti e, za vrijeme mirovnih pregovora u Beču. E, iranske vlasti e, znači učinile su ustupak E, e, najradikalnijim proturjevskim e, sektorima. Sada kad smo se ukinule sankcije protiv Irana, moramo, gospođo Mogherini, odati počast za taj proces moramo kritizirati Iran kad je to potrebno svakako u pogledu ljudskih prava, ali ne smijemo propustiti to da zajedno radimo s Iranom, to je funkcionirajuća država. Ako želimo e, dovesti do kraja rata u Siriji, e, da i druge terorističke organizacije sponzoriraju Saudijska Arabija, Katar i druge golske zemlje i Turska mi e, e, e, ih ne možemo pokrivati, mi kao europske vlade. Gospođa e, Moska. Hvala vam. Zahvaljujem visokoj predstavnici što nas je upoznala i sa najnovijom situacijom u odnosima ovih zemalja. U svjetlu e, prijašnje rasprave brine me mogućnost odgoda mirovne konferencije u Siriji, naročito kada znamo da nada za mir upravo stoji u dijalogu svih uključenih dionika. To je dijalog koji ne možemo odvojiti od suradnje između ove dvije regionalne snage koje su uključene u sirijski sukob. Drugo, ne smijemo riskirati da loši diplomatski odnosi naštete ovom postignutom sporazumu. Na koncu drago nam je što je naglasila pitanje ljudskih prava i naše napore u ukidanju smrtne kazne, zato što to nisu dugorazredna pitanja, već e, trebaju dosljedno ulaziti u naše djelovanje prema svim zemljama partnerima u svim uvjetima u kojima su možda stavljeni po pitanje. Hvala lijepo, zastupnik Mamikis. Gospodin e, Mamikis, hvala gospođo predsjednice, gospođo Magarini. Nedavni razvoj događaja e, u Saudijskoj Arabiji e, mogu destabilizirati srednji istok. Egzekucija gospodina Nimira bila je veliki problem. Iran je s druge strane se osjetio dužan zaštetiti Saudijsku Srpsku, e, e, Srpsko veleposlanstvo. Međutim, svi ti odnosi sa Iranom su nerazmjeni, ali mogući je drugačiji put. Provedba nuklearnog sporazuma sa Iranom nakon e, ukidanja sankcija utrulo je put za konstruktivno sudjelovanje Irana u regionalnoj krizi. Sirija je mjesto gdje treba pomoći. Saudijska Arabija i napetosti ne bi se smjelo dopustiti da one utiču e, na te pregovore sa Iranom. O tome odlučuje Vijeće sigurnosti svom rezolucijom Ujedinjenih naroda. Obje strane e, trebaju pokazati e, ozbiljnost u tom sukobu, ali za mirnu budućnost regije bitno je da Saudijska Arabija prestane funkcionirati prestane financirati terorističke skupine koje financiraju terorističke napade kao u Parizu, Beirutu ili u Egiptu. Hvala. Sada dozvoljavam samo tri spontane javljanja, već je jako kasno, moramo završiti prije ponoći. Prvi je gospodin Polčak. Hvala, gospođo predsjednice što ste mi dali riječ. E, želim reći koliko cijeni e, korake gospođe Magrini u rješavanju situacije. Dosljedni su, dobro su promišljeni, no e, moje pitanje kako kakva je odluka donesena u subotu? Kako je narav? Što to znači, na primjer, za saudijsku oporbu? na primjer za NCRI-a eh, i za ostale koji predstavljaju saudijsku oporbu da ih je Europska unija napustila. Ja mislim da to ne bi trebalo biti tako, nadam se da neće biti tako, nadam se da ćemo podržati one dijelove društva koji pokušavaju eh, drugačije raditi a deeskalizacija koju je spomenula gospođa Mogherini nadam se da će to biti eh, trajni doprinos Europske e, e, e, unije, osobito toj vrlo ranjivoj regiji. gospođo predsjednice nedavni događaj u saudijskoj arabiji i iranu dalje su, nadalje su destabilizirali već krhki srednji istok brine me da zauzimanjem strana u ovom sukobu da će europska unija time pogoršati situaciju osobito me brine da će e, e, to imati negativan utjecaj na rješavanje konflikta u Jemenu, ja može otvoriti sukob u drugim dijelovima svijeta. Međutim, još uvijek postoji nada da će se e, učiniti prava stvar za Srednji istok pozdravljam ukidanje sankcija, to će dovesti do znatnih stranih ulaganja što će poboljšati život iranskih građana. Nastavimo podržavati smisla zdravstvene reforme u Saudijskoj Arabiji. E, domilo mi se kad sam susreo prvu ženu koja je izabrana u općinsko vijeće. To je budućnost Saudijske Arabije. Mi iz EU moramo podržavati. Obje strane trebaju poštovanje i nemiješanje u poslove suverene države. E, stabilan, napredan, srednji istok e, traže da se niti Iran niti Saudijska Arabija ne za zapostavljeno. Hvala. I posljednji govornik, unutar islama imamo razlike između sunita i šiita. Unutar sunita imamo salafit, salafiste i vahabite. I ne podržavaju ni svi vahabiti ta brutalna pogubljenja u eh, Saudijskoj Arabiji. Ali sve to ipak vodi ka doktrini Isisa i situaciju u Siriji. ISIS mrzi sve ono što je nama e, srcu drago. One koji hoće ubiti mene zato što sam kršćanin, one koji su homoseksualci. E, čak je i jedan laboristički zastupnik u britanskom parlamentu e, nije o tome govorio kako treba neki vjeruju u zastavu Europske unije. E, neki ljudi, ja vjerujem u zastavu Union Jack, britansku zastavu, a gospodin Corbyn vjeruje u bijelu zastavu, zastavu predaje. Dajem riječ gospođi Mogherini. Na početku ću reći kao što je uvijek i postojala ta podjela između sunita i šita, sada imamo također i podjele unutar samih sunita i to je definitivno zakompliciralo situaciju i u regiji i šire. Ali također vam mogu reći još jednu stvar. Mnogi od naših prijatelja, partnera u regiji su mi to rekli. A to je e, da se zapravo ne radi o vjerskom sukobu, nego o političkom sukobu koji se koristi vjerom, odnosno tim vjerskim sektaškim problemima da bi zapravo ih iskorištava. I već stoljećima je situacija takva. vjerski sukobi su postojali i prije ove politizacije. Mislim da bi naša uloga ovdje mogla biti da pomognemo ta mudra ulaganja u ono što neki od vas definiraju kao kolektivnu sigurnost u regiji. To bi mogao biti put naprijed koji će omogućiti e, sigurnost i stabilnost u ovoj regiji koja je od ključne važnosti za cijeli svijet. I to, to nepostojanje vizije zajedničke arhitekture sigurnosti će na opasan način potaknuti te tenzije. Kako mi tu možemo pripomoći? To je nešto što je u našem interesu kao prvo. Kao neki od su rekli da ne smijemo se svrstavati uz jedne ili uz druge. Imamo dobre, relativno dobre odnose, radne odnose, otvorene kanale za komunikaciju koji ponekad funkcioniraju kako s Iranom, tako i sa Saudijskom Arabijom. I provedba ovog sporazuma s Iranom o nuklearnom programu je otvorila daljnje mogućnosti za razvoj naših bilateralnih odnosa s Iranom. Imamo odnose i sa jednima i sa drugima, možemo koristiti to i imamo jasne e, prioritete koje moramo dati do znanja ti e, tim našim partnerima i drugim akterima u regiji. Tu ima cijeli niz aspekata, uključujući i bilateralne sukobe koji se vode sada. Imamo regionalnu dinamiku i također potrebu da se ulaže u političko rješenje mnogobrojnih kriza koje postoje u toj regiji, uključujući i jačanje otpornosti ovih ključnih zemalja koje su u najvećoj mjeri e, izložene opasnosti e, jačanja tih sektaških sukoba, to su i Libanon i Irak, i također i e, ljudska prava koja su uvijek na dnevnom redu, u našim raspravama s našim partnerima u Saudijskoj Arabiji i u Iranu. I oni koji su spomenuli pitanje nafte. Mi vjerojatno trebate e, promijeniti način razmišljanja o tome zato što e, pad cijena nafte je promijenio tu situaciju i u naše odnose sa zemljama zaljeva. Imamo e, politički plan rada, e, sve je to na stolu i mi smo u jednom e, povlaštenom položaju što se tiče naših razgovora sa partnerima u regiji, zato što je ono što mi želimo provesti transparentno, jasno i koherentno i da postoje e, neke zemlje članice koje imaju svoje E, drug, svoje druge planove, e, druge stvari koje su im važne, e, trgovinske i tako dalje, ali mi to nemamo kao Europska unija. Tako da mi definitivno trebamo nastaviti ulagati u naše odnose sa Iranom i Saudijskom Arabijom. Kao prvo trebamo se angažirati sa građanima tih zemalja na različite forumima i moramo nastaviti naš rad po liniji e, naše vanjske politike s jedne strane puno poštivanje međunarodnog prava, a druga linija je nešto što je glavna tema na našem dnevnom redu ne samo sa Saudijskom Arabijom i Iranom nego i sa mnogim zemljama na svijetu, a to je e, naše nastojanje da se ukine smrtna kazna zato što je to zasnovano našim načelima, našom praksom i također i našim iskustvom koje nam kaže da to nije učinkovito da to ne postiže željeni učinak. Znači ne samo da mi smatramo da je to nešto što je nehumano, nego i također da nije učinkovito kao način suzbijanja e, kriminala pa i terorizma. Evo, to su dakle te naše linije djelovanja i mislim da će nam to biti od pomoći i e, želim vam se još jednom zahvaliti na vašem doprinosu, našem radu u ovoj regiji koja je e, važna e, za našu sigurnost i stabilnost. Dakle, radi se o našem interesu. Zahvaljujem gospođi Mogherini. Ovime